i kolege. Sa velikom žalošću smo jučer čuli vijest o izvanrednoj smrti e, našeg kolege Bonana. Od 2014. godine gospodin Bonano je bio zastupnik našeg parlamenta, bio je bio član odbora za istraživanje i razvoj, bio je u e, također izaslanstvu parlamenta za odnose između EU-a i zemalja akp p-a. Gospodin Bonano je jučer poginuo u jednoj tragičnoj prometnoj nezgodi. Dugi niz godina je bio gradonačelnik talijanske općine Boruzezija. Gospodin Senagati je preživio prometnu nezgodu, a gospodin Bonano eh, je preminuo. Mnogi su pogođeni tom vješću i u ovom teškom trenutku mi izražavamo sučut njegovoj supruzi i želimo brzo ozdravljenje i njegovoj obitelji želimo mnogo snage da prevladaju ovu tragediju. Molim vas e, minutu šutnje za našeg kolegu. Hvala lijepa.